Nastavljamo sa zasjedanjem. E, zapisnik sa jučerašnje sjednice i usvojeni tekstovi su na raspolaganju. Ukoliko nema primjedbi, ovime usvajamo zapisnik. Prva točka na